I give the floor uh, um, Mrs. Gill. Riječ ima gospođa Gill. Um, Hvala, ja sam dala svoju potporu izvješću o referentnim vrijednostima i želim čestitati izvjestiteljici e, gospođi Van Neuwenhuizen. E, skandal sa referentnim vrijednostima koji se dogodio nedavno jasno pokazuje što znači nesređene referentne vrijednosti, i manipulacije dovode do pljačke ulagača i potrošača i također potkopava povjerenje u tržište. Također, e, komisija je izračunala sankcije u vrijednosti od 1,7 milijuna eura i to će utjecati na svakodnevni život potrošača zato jer referentne vrijednosti određuju razinu otplata kredita u mnogim domaćinstvima u Europskoj uniji. Banke kažu da ne mogu ulagati u stvarno gospodarstvo, a se se da kako bi mogle manipulirati referentnim vrijednostima. Dakle, ovaj dogovor koji smo sklopili u odboru Ekon je ravnotežen i omogućuje dobre ishode i e, također

Uh, uh, Hvala. Skandali sa referentnim vrijednostima ukazali su na sve što moramo znati kada je riječ o vrhu manipuliranja referentnim vrijednostima. Trebamo um, poboljšati zakonodavstvo koje je pod utjecajem velikih korporacija i njihovih lobista. Mislim da bi se još mnogo toga moglo učiniti i zato sam se suzdržao od glasovanja u ovom izvješću. Next speaker is eh, Mr. Wolf. Sljedeći ima riječ gospodin Wolf. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam lijepa. Moja stranka i ja glasovali smo protiv prijedloga komisije izvješava neuhausen eh, o referendnim vrijednostima, čime se daje veće ovlasti Europskoj komisiji. Referendne vrijednosti su sastavni dio tržišta i financijskog sektora i u Ujedinjenoj kraljevini mi smo već riješili zakonodavno to pitanje, a ova uredba proširuje eh, područje primjene na eh, dobra i njihove referendne vrijednosti. Tu mislimo da Europska unija ne smije daleko, predaleko sezati.

cilj je kvalitetnom i jasnom regulativom preventivno djelovati i izbjeći kazne koje su se dogodile u prosincu. two thousand and thirteen godine i to u visini čak od seventeen milijardi eura a sve zbog krive interpretacije i manipulacije referentnim vrijednostima

Hvala. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvješće Pedro Silva Pereira o financiranju razvoja. Prvi ima riječ gospodin Brian Hayes. Uh, ja sam glasovao za ovo izvješće i želim čestitati svima onima koji su sudjelovali u njegovoj izradi. Moramo jasno ukazati da ozbiljno mislimo kada je riječ o postizanju međunarodnih ciljeva, a sastavni dio toga mora e, biti pomoć za razvoj i naša obveza od 0,7%. To naročito vrijedi za zemlje koje to nisu postigle, što uključuje i moju. E, kako prelazimo e, sa mjera štednje na mjere za razvoj moramo se i dalje usredotočiti na povećanje naših ulaganja u razvoj trećih zemalja i to je preduvjet koji je predviđen u ovom izvješću a to je moguće kako bismo poboljšali e, zemljama u razvoju kako bi ojačale svoje proračune za razvoj. Zabilježili smo značajan napredak u nekim zemljama u razvoju diljem svijeta, ali u subsaharskoj Africi i drugdje još nema tog napretka i mislim da je jedino odgovarajuće da se iskoristi ovaj proračun u onim područjima gdje želimo postići željene ciljeve. Hvala. Sljedeća na redu je gospođa Gil. Financiranje razvoja razočarava činjenica da e, uopće nismo niti blizu postizanja milenijskih razvojnih ciljeva i mnoge zemlje članice ne mogu niti izdvojiti 0,7% svog brutonacionalnog dohotka za pomoć u razvoju. Mislim da je krajnje vrijeme da zemlje članice povećaju svoje izdvajanja i e, ljudske žrtve i također troškovi iz proračuna će se smanjiti kada se suočimo sa problemima ljudi koji bježe od siromaštva i ratova koja stvara to siromaštvo. Ako sastanak na vrhu u rujnu u New Yorku će izraditi program koji će biti čvršći i učinkoviti, onda će nam e, trebati također i snažnije zauzimanje stajova na sastanku na vrhu u Addis Abebi kada bi sve zemlje trebale se e, oglasiti jednoglasno i u skladu sa istim stavom. To znači da trebamo poduzeti prave korake kako bismo pomogli mogli zemljama u razvoju da povise izdvajanja iz svojih sredstava i također da razrade politike koje će im omogućiti da stanu na noge. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Petir

Hvala, ja sam glasovala za izvješće o financiranju razvoja. Postoje dijelovi izvješća u kojima se poziva zemlje sa visokim prihodima da izdaju više i također se naglašava potreba za većom transparentnošću u europskom proračunu kada je riječ o financiranju razvoja, a tu naglašavam posebice također potporu ulozi žena u razvoju i također stavljanje naglaska na jednakost, zato jer to mora biti suština razvojnih mjera i također se time da se postići ciljeve i u obrazovanju i u drugim područjima i također omogućuje se i vođenje računa o stanju žena i djevojčica. Mi podržavamo seksualno reproduktivno zdravlje i e, to treba obuhvatati i čitav niz različitih e, prava, između ostalih politička i građanska prava. Hvala vam. Give the floor to Mrs. Zaborska. Hvala, riječ ima gospođa Zaborska. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Postoji jasna veza između financiranja razvoja i rasprave o zajedničkim europskim mjerama na području migracije. E, siromaštvo u zemljama u razvoju ima veze sa korupcijom i e, izbjegavanjem plaćanja poreza. Ja sam mišljenja da se porez mora plaćati tamo gdje je ostvarena dobit E, e, transferi dobiti u porezne oaze jedan su od najvećih problema e, koji i uzroka za siromaštvo u svijetu E, ljudi koji bježe od siromaštva i rata e, vrše pritisak na južne granice e, Europske unije. Ja međutim nisam mogla podržati ovo izvješće učinkovita razvojna pomoć i borba protiv izbjegavanja e, poreza, to bi bile učinkovite mjere, a ne financiranje reproduktivne i seksualne slobode. Hvala gospođa Zaborska. Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće Pedičini o sigurnoj zdravstvenoj skrbi u Europi. Prvi ima riječ gospodin Rode. Mr. Rode? Mr. Rode? Gospodine Rode, imate riječ. <laughs> mange tak øh, undskyld min øh, uopmærksomhed øh, en af de store udfordringer vi står Hvala. Jedan od najvećih izazova s kojima se nosimo u Europi je upravo stvaranje više poduzetnika i obrazovanje novih poduzetnika. To trebamo ugraditi svoj obrazovni sustav i trebamo zapravo naglasiti potrebu za e, sustavom obrazovanja novih poduzetnika u novim zemljama članicama. E, ako želimo podržati poduzetništvo u Europi, zemlje članice se trebaju također e, suzdržati od dorađivanja u strožem smjeru europskih e, zakonodavstava. E, trebamo, e, trebamo spriječiti uredbe koje će zaustaviti razvoj digitalnog tržišta i trebamo imati i provedbu direktive u zemljama članicama kako bismo zadržali konkurentnost jer to jedino može pomoći našim poduzetnicima da započnu sa poslovanjem. Hvala. Sljedeći ima riječ gospodin Iglesias. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Mi smo glasovali za ovo izvješće o sigurnoj zdravstvenoj skrbi u Europi zato jer ono ukazuje na to kako možemo zaštititi građane od mjera štenje i također osigurati i kvalificirano osoblje u zdravstvenoj skrbi. Želim opisati svoje stanje u svojoj zemlji koje je vladalo do prije nekoliko godina. Mi smo imali naj učinkovitiju zdravstvenu skrb Europi, ali politika pučana je dovela do razgradnje iste zbog e, privatizacije zdravstvene skrbi i rezovima. Dakle, to se ostvarilo u najgore mogućoj mjeri u regijama poput Valencija i u Madridu. E, želim posjetiti na činjenicu da se europski projekt temeljio na E, ideji o zajedničkoj zdravstvenoj skrbi i javnim uslugama. E, I to ide na štetu ne samo zdravstva, e, a i demokracije u Europi. Thank you. Hvala. Gospođo Gil, imate riječ. Gospođo predsjedateljice, ja sam podržala ovo izvješće o sigurnoj zdravstvenoj skrbi u Europi. Otprilike 10% pacijenata koje je primljeno u bolnice u Europskoj uniji osjećaju nuspojave dok primaju zdravstvenu skrba. Istovremeno moramo priznati da otpornost na antibiotike sve više raste i to vrijedi za 4,1 milijuna ljudi koji trpe od posljedica zdravstvene skrbi i što znači također i osobni stres i ogromne troškove. Dobra vijest jest da 30% tih oboljenja se može izvjeći i Europska unija može igrati ključnu ulogu u postizanju tog smanjenja trebamo uvlažiti opterećenje nacionalne zdravstvene skrbi koja, e, se, e, koja već osjeća posljedice toga u raznim zemljama članicama, ne samo u Jedinjenoj kraljevini. Zbog toga želim pozvati komisiju da podrži razvoj novih antibiotika i da to zakonski uredi, a ključno je shvatiti da bolesti se ne zaustavljaju na granicama. I Europska unija može postići rezultate u tom smislu koje zemlje članice ne mogu ostvariti, tako da trebamo tražiti od komisije da iskoristi taj potencijal razvojem inicijativa koje će osigurati bolje praćenje pri prikupljanja podataka o infekcijama koje su povezane sa e, zdravstvenom skrbi. Hvala. E, sljedeći ima riječ gospodin Rope. Gospodin Rope, imate riječ. In one minute. Imate jednu minutu na raspolaganju. Hvala. Siguran sam da je ovo izvješće jedno od najznačajnijih izvješća u ovoj sjednici. Otpornost na antibiotike je sve jača i zbog toga moramo ulagati na, u borbu protiv te otpornosti. Antibiotici nisu hrana, nisu niti dodatak prehrani, no to ne shvaćaju svi moramo ukinuti profilatičku upotrebu antibiotika u uzgoju životinja i trebamo se usredotočiti na higijenu i prevenciju oboljenja. Sve veći broj e, životinja e, je prenosnik e, bakterija koje su otporne na antibiotike i postoji opasnost od prijenosa tih bakterija u hranu. Mi moramo podržati poljoprivrednike koji se protiv toga bore. Trebamo također nametnuti i stroga pravila

Hvala gospodine imate riječ. E, hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam glasovao za ovo izvješće zato jer će ono omogućiti bolju skrb u Europi. To je doista zadovoljavajuće izvješće. Htio sam reći da u Grčkoj sedam godina nakon početka primjene broja zdravstvene iskaznice zakonom iz 2008. godine na stotine tisuća Grka više ne uživaju nikakvu zdravstvenu skrb niti zaštitu, niti ne primaju mirovine, niti bilo kakvu liječničku skrb i time se krše njihova usana prava. Jer oni ne žele imati taj broj zdravstvene iskaznice i to, zato ih zdravstvena skrb e, kažnjava. Dakle, oni trebaju iz vlastitog džepa plaćati liječenje, analize iako su platili zdravstveno osiguranje. To je društveni rasizam e, kojem trebamo odmah stati na kraj i zbog toga ja ću pojačati svoje napore ovdje u Europskom parlamentu. Hvala. Gospodin Nekov čini mi se da nije ovdje. Sljedeći ima riječ gospodin Kelly. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drago mi je što sam bio sinoć u parlamentu kada smo imali raspravu o ovoj temi i imao sam priliku uzeti riječ tijekom te rasprave. Naravno, ove preporuke su razumne i to smo i prepoznali u glasovanju danas. 630 eh, glasova od 679 eh, zastupnika je glasovalo za ovo izvješće. i Ja sam bio jedan od njih. Naravno, važno je naglasiti da kad ste bolesni treba poduzeti sve što je moguće kako bi vas se izlječilo, ali trebamo staviti sve veći naglasak na očuvanje zdravlja kao prvo nedovoljno se naglašavaju sport i e, tjelesna aktivnost u tom smislu i sigurno bi nam e, trebalo više infrastrukture kako bi ljudi mogli plivati, hodati, trčati ili voziti bicikl. I to bi svakako pomoglo očuvanju njihovog zdravlja. Hvala. Sljedeća ima riječ gospođa Harkin. Imate riječ, izvolite. Hvala. Ja sam e, podržala amandman u kojem se traži od komisije da razmotri donošenje zakonodavnog okvira za razvoj novih antibiotika. 2011. godine 25.000 tisuća pacijenata umrlo je zbog posljedica infekcija koje su uzrokovale otporne bakterije u Europskoj uniji Brojne zemlje suočavaju se sa raznim problemima kada je riječ o otpornosti na antibiotike, a što uključuje isku 2008. godine nacionalna radna skupina je osnovna kako bi se pozavala tim e, pitanjem i ministrica zdravlja je rekla da nam je potrebno donošenje hitnih mjera zato jer ulazimo u dob e, kada e, bi te infekcije mogle postati smrtonosne. Ono što štokira jest da prema jednom irskom liječniku Mm, oni koji borave u sanatorijima u Irskoj su otporniji na antibiotike nego u bilo kojoj drugoj zemlji i zato trebamo riješiti taj problem prevelikog propisivanja antibiotika u Irskoj, naročito starijim osobama. Trebamo također i e, agenciju koja će poduzeti korake kako bi e, se spriječilo pretjerano prepisivanje antibiotika zato jer je to štiti opće zdravstvo i također zdravlje E, starijih osoba. Hvala, gospođo Harkin. Sljedeće izvješće je izvješće Filipa de Bakera o mogućnostima za MSP-ove u okviru zelenog rasta. Prvi riječ ima gospodin Rode. Gospodine Rode, imate riječ. Hvala lijepa. Ja sam malo pobrkao govore i održao govor malo prije koji sam trebao održati sada. Kada smo govorili o zdravstvenoj zaštiti, ja sam govorio o poduzetnicima. E, nažalost, e, mislim da nije mnogo ljudi to primijetilo osim možda prevoditelja. E, ali nema razloga da ponavljam taj govor, tako da zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. Hvala lijepa gospodine Rode. Ne vidim gospođu Mlinar. Izgleda da ona nije u dvorani. Sljedeći govornik je gospodin Balco. Izvolite. Gospođo predsjed, predsjedavajuća hvala lijepa mi smo podržali usvajanje ovog izvješća jer MSP-ovi moraju igrati vrlo važnu ulogu u zelenom gospodarstvu postoji tržište veliko tržište od tisuću e, milijardi eura godišnje a do 2020. to će se tržište i odvostručiti zašto je važno za MSP-ove da sudjeluju na tom tržištu zašto bi tu trebali igrati odlučujuću ulogu zato što gospodarski rastor nije sam sebi svrha. 67% e, radnih mjesta nastaju u Europi u MSP-ovima i zato ih trebamo podržati i pomoći im kad je riječ o pristupu e, e, kreditima i moramo biti na njihovoj strani. Po mišljenju malo je čudno da kad je riječ o europskim strukturnim i investicijskim fondovima prednost koja se daje MSP-ovima je e, osmišljena na taj način da MSP, e, da se e, tvrtka smatra da MSP i ako ima 3000 zaposlenika, po mom mišljenju to je previše. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima gospođa Gil ne samo da je važno da se bavimo pitanjem financiranjima MSP-ova, nego im moramo i pomoći da smanje troškove prelaska na zeleno gospodarstvo. U mojoj izbornoj jedinici europski fondovi su tu odugrali ključnu ulogu. E, mi imamo e, jedan od najvećih e, sektora niskoemisijske strukture po mom mišljenju za takve inicijative bitno je osigurati pristup kreditima jer tu su veliki potencijali za stvaranje novih radnih mjesta. E, moj klub zastupnika je tu dao veliki doprinos kako bi se dala dužna pažnja mikropoduzećima

Mr. gospodin Ja sam podržao ovo izvješće o zelenom rastu, mislim da je to vrlo dobar doprinos inicijativama zelenog rasta e, što je važno za budućnost Europe. Ja se nadam da će komisija podrobno pročitati ovo izvješće. Nema nikakve sumnje da imamo velik veliku, e, veliki dio neiskorištenih potencijala na tom području imamo veliki broj malih i srednjih poduzeća koji e, se natječu na međunarodnom e, tržištu i tu su nam i tu imaju rješenja koja pokrivaju i proizvodnju i usluge vrlo je važno kad govorimo o razvoju da zelene usluge budu uključene u buduće e, sporazume o e, slobodnoj trgovini i to ne samo u TTIP. Hvala lijepa. Nažalost ne vidim gospodina Nekova u dvorani. Sljedeći govornik je zato gospodin Hanan. Gospodine Hanan, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća ovdje se upravo vidi reket ako želite reći da se mora platiti cijena za ekološke ciljeve i da moramo usporiti gospodarski rast kako bismo usporili globalno zatopljenje, to je savršeno u redu. Ali reći da će to samo po sebi stimulirati gospodarstvo, to je jednostavno laž. Ja jednostavno ne vjerujem da oni koji to zastupaju sami u to vjeruju. E, kad bi vlada zaposlila više ljudi onda bi to stvorilo veći broj radnih mjesta i gospodarski rast tako je to funkcioniralo u sovjetskom sustavu međutim e, ono što Frederik Bastian e, naziva teorijom vidljivih i nevidljivih troškova. Uvijek e, uzimate više iz gospodarstva kako biste stvorili ta radna mjesta nego što e, se onda od tih radnih mjesta uljeva natrag u gospodarstvo. U svakom slučaju rast je taj koji podupire zelene politike i to je put koji moramo poći. Hvala lijepa gospodine Henan. Sljedeći riječ ima gospodin Kelly. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ja sam također e, sudjelovao u ovoj raspravi sinoć i povjerenik je izvrsno opisao preporuke koje su sadržane u ovom izvješću i većina kolega bila je za e, ovo izvješće i glasala za ovo izvješće postoje velike šanse za zeleni rast za mala i srednja poduzeća koji su važan dio europskog gospodarstva 67% e, svih zaposlenika radi u MSP-ovima zato E, moramo u prvom redu misliti na male i srednje, e, male srednja poduzeća i vrlo je važno pomoći im da smanja administrativno opterećenje, odnosno birokratsko opterećenje. E, time bismo učinili veliku uslugu MSP-ovima. Hvala lijepa. Hvala gospodine Kelly. Sljedeći govornik je gospodin Harkin gospođa Harkin. Ja sam podržala ovo izvješće i osobito amandman koji poziva komisiju e, da ukine e, dio e, regulative čime bi se smanjilo administrativno opterećenje. Mora postojati ravnoteža između ravnoteža i dio našeg zakonodavstva je jednostavno opterećenje. Uvijek iznova slušamo političare kako se žale zbog prevelike birokracije u svojim vlastitim zemljama članicama, upiru prstom na Europsku uniju, obično se optužuje za sve Brisel, međutim sad imamo mogućnost da podržimo e, prijedlog komisije da ukinemo suvišno zakonodavstvo, mnogi tu pružaju

Um, Hvala gospođo Maletić. Dragi kolege, dnevna sjednica se prekida do tri sata.